Podsjetim kolege da je Španjolska poslala svoj ratni brod, jedan od njih eh, na Gibraltar. Čini mi se da ovo nije pitanje koje je sada na dnevnom redu prema eh, poslovniku. Idemo sada na eh, prijedlog zajedničke rezolucije EPP-a, e socijalista, Aldea, NLG i Zelenih i Stavak 6, amandman 18, otvaram poimenično glasovanje. Il voto. Zatvaram glasovanje. Prijedlog amandmana je odbijen. Krenimo sada na originalan tekst. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Krenemo na sedmi stavak, originalni tekst. Ko je za? Ko je protiv? Ko je suzdržan? Usvojen. Deveti e, stavak, amandman treći za. Ko je protiv? Ko je suzdržan? Odbijen. Idemo na izvorni tekst u, prvom, u dva dijela. Prvi dio ko je za, ko je protiv, suzdržani, Usvojen drugi dio, e, otvoren poimečno glasovanje. Zatvoren glasovanje. Tekst je usvojen. 11. stavak, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojen drugi dio, e, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Nakon stavka 11. amandman 13. E, otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je odbijen. amandman 14. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je odbijen. Stavak 12. Amandman 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijen. Nakon stavka 13. Amandman 16. Otvoram poimenično glasovanje. Zatvoram glasovanje. Tekst je odbijen. Amandman 17. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je odbijen. Stavak 17. Izvorni tekst u dva dijela. koji je za prvi dio? Ko je protiv? Ko je suzdržan? Usvojen. Drugi dio. E, otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Nakon stavka 18. E, osmi amandman. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je odbijen. Amandman 12. poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je odbijen. Krenimo na izvorni tekst. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Nakon stavaka 20. amandman 20. otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je odbijen. Amandman 11. otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je odbijen. Amandman e, deseti. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je odbijen. Nakon e, 21. E, stavka, amandman broj 9, otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je odbijen. Idemo na izvorni tekst stavka 23. Ko je za, ko je protiv, ko je suzdržan, usvojen stavak 24. Izvorni tekst u dva dijela, tko je za prvi dio, tko je protiv, tko je suzdržan, e, usvojen drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. E, stavak 25. u dva dijela, e, otvaram glasovanje poimenično. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Drugi dio, ko je za, ko je protiv, ko je suzdržan, usvojen. Stavak 27. izvorni tekst, otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Stavak 28. izvorni tekst u dva dijela. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojen. E, drugi dio otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Stavak 31. Izvrni tekst u dva dijela. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojen. Drugi dio, otvaram poimenično glasovanje.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 Tekst je odbijen. Amandman 19. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je odbijen. E, uvodna izjava B u dva dijela koje je za prvi dio protiv, suzdržani, usvojen, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Uvodna izjava jedan e, u dva dijela. E, otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Otvaram e, glasovanje za drugi dio. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Treći dio koji je za, protiv, suzdržani, usvojen. Uvodna izjava M, izvorni tekst u dva dijela, tko je za prvi dio, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Uvodna izjava N, amendman 1 plus 5, otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je odbijen. Amandman šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman drugi za uvodnu izjavu P. Tko je, P. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Idemo na izvorni tekst u tri dijela. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojen drugi dio za? protiv, suzdržani, usvojen. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Nakon uvodne izjave P, amandman broj 7, e, otvoran poimenično glasovanje. Zatvoran glasovanje. Tekst je odbijen. Sada glasujemo za e, cjelokupnu rezoluciju. Poimenično otvaram glasovanje. votato tutti? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Prijedlog rezolucije je e, e, usvojena sa 15-16 glasova za, 516 glasova za. Sto trideset tri protiv i pedeset suzdržanih